Pozdravljam potpredsjednicu komisije. Madame Mogherini. Federico Mogherini. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je izjava visoke predstavnice o situaciji u Demokratskoj republici Kongu. Potpredsjednice, ako ste spremni, možete uzeti riječ. Hvala lijepa. Dopustite mi da vam zahvalim na današnjoj raspravi vezano uz situaciju u Demokratskoj republici Kongo. Kao što vam je poznato, Evropska unija je partner Demokratskoj republici Kongo u posljednjih 15 godina, 2006. godine, smo osigurali veći dio sredstava e, kada su organizirani prvi demokratski izbori u toj zemlji. Ova zemlja je naš prioritet u Africi u posljednjih deset godina. To uključuje dvije vojne operacije i napore da se podrži reforma sigurnosnog sektora, dvije misije uh, u području obrane, ali isto tako i u području zdravstva i upravljanja cestama. Mnogi od vas se brinu zbog nesigurnosti vezano uz izborni postupak, što obuhvaća održavanje lokalnih izbora 2015. godine te parlamentarnih i predsjedničkih izbora najkasnije 2016. godine. Najnovija rasprava o novom izbornom zakonu dovela je do nasilnih prosvjeda i bilo je žrtava. Tijekom ovog teškog razdoblja mi tražimo od svih političkih snaga da pronađu konsenzus i da rade na ublažavanju situacije. Posebno tražimo od vlade da se uzdrži i da ostavi politički prostor otvorenim te da omogući slobodno izražavanje mišljenja. Preduvjet za organiziranje popisa prije predsjedničkih i parlamentarnih izbora sada je povučen i to otvara vrata organiziranju izbora u okviru rokova propisanih Ustavom, što je pozitivan pomak i to pozdravljam. Znam da su neki od vas iskazali mišljenje u istom smjeru. Međutim, poštivanje Ustava ide dalje od poštivanja vremenskih rokova. Sloboda medija, izražavanja, sloboda okupljanja, poštivanje prava oporbe također su ključni elementi demokracije. Ovi elementi bit će sastavni dio našeg dijaloga sa vladom Konga s ciljem smanjivanja napetosti u političkom okruženju. Svjesna sam i dijelim zabrinutost Europskog parlamenta kada je riječ o Denisu Mukwegeu i bolnici Pansi. I moram reći da mi je bila čast što sam bila u istoj ovoj dvorani i slušala sam njegove nadahnjuće riječi u 11. mjesecu prošle godine prilikom dodjele nagrade Saharov. I bila mi je čast što sam tom prigodom imala s njim vrlo kvalitetan razgovor kada smo razgovarali o mogućnostima suradnje na konkretnim projektima. Želim potvrditi da Evropska unija budno prati situaciju kada je riječ o njegovoj fizičkoj sigurnosti kao osobe koja se bori za ljudska prava. Također sam zatražila od svog predstavnika u Kinshasi da istraži dakle kakav je to spor između njegove bolnice i vlasti. Održavanje demokratskih izbora koji bi trebali dovesti do mirne predaje vlasti, bit će ključno za dugotrajnu stabilnost u Kongu i širem okruženju. Stabilnost će ovisiti o nekim drugim čimbenicima, kao što je neutralizacija svih e, oružanih skupina u istočnom Kongu. Ostvaren je značajan napredak u tom smislu, zahvaljujući naporima vojske Konga i Monuska. Međutim, i dalje su tu značajni izazovi vezano uz pokret M23. Uganda i Ruanda također treba osnažiti suradnju kako bi se omogućilo razoružanje i integracija bivših boraca. Pobunjeničke skupine i dalje su velika prijetnja dugotrajnoj stabilnosti ove regije. Vezani uz ideologiju genocida u Rwandi 1994. godine, ova skupina je nanijela velike udarce i e, potpora misiji UN-a je jedan od načina da se riješe ti problemi. Pokret je imao više prilika da se mirno preda, o tome smo razgovarali na vijeću za vanjske poslove u siječnju i usvojili smo 28 zaključaka te smo naveli da je sada trenutak za vojnu operaciju, međutim naglašavamo da pozivamo MONUSK i FDRC da osiguraju poštivanje humanitarnog međunarodnog prava i poštivanje života civila. Želim još jednom ponoviti našu potporu uključenosti UN-a u promicanju mira i stabilnosti. To uključuje i napore Monuska i svih ostalih postrojbi i zemalja koje daju svoje vojnike u tom u toj misiji kao i posebnog izaslanika UN-a za ovo područje. Uvaženi kolege zastupnici, želim naglasiti da mi je poznata vaša želja da prekinete vezu između sukoba i eksploatacije prirodnih resursa na ovom području velikih jezera. Kao sastavni dio tog pristupa Evropska unija počela rješavati ovaj problem zajedno sa komisijom. Komisijom, kao što vam je poznato, moj prethodnica je objavila zajedničko priopćenje o odgovornom odgovornoj eksploataciji ruda. Parlament i vijeće u ovom trenutku istovremeno razmatraju nacrt uredbe koja je pratila spomenuto priopćenje. Na kraju želim spomenuti da je dugotrajna predanost Europske unije u Kongu e, ide i u zaštitu prirodnih parkova, uključujući i park Vilunga, koji, je na popisu unesco popisa i to u kontekstu eksploatacije nafte. Uvjeravam vas da ćemo i mi i dalje budno pratiti sve nacionalne odluke koje bi mogle utjecati na održivost i na upravljanje tim nacionalnim parkom. Na kraju želim samo reći još jedan podatak. Dala sam mandat koordinatoru za područje Velikih jezera da se pridruži i e, on će otići u Kinshasu u

izgradnjom tih inkluzivnih institucija moramo se suočiti e, s tim uzrocima i to promijeniti. hvala vam predsjednički izbori u Demokratskoj republici Kongu iznimno su bitni, ne samo u smislu konsolidacije demokratskih procesa u toj zemlji, nego i zbog postizanja stabilnosti u čitavom području velikih jezera. Međutim, ne postoji nikakav održivi vremenski slijed, odnosno vremenski rokovi. Mi ne želimo da se milijuni građana otuđe od demokracije. Dobro upravljanje je nešto što mora biti konstanta, međutim već dugo vremena to ne postoji u prevelikom broju zemalja. Na deseci ljudi su ubijeni brutalno zato što su legitimno prosvjedovali protiv izmjena e, izbornog zakonodavstva. Ostali prosvjednici i neki i neki drugi lokalni dužnosnici su stavljeni u zatvor. Želimo da ih se odmah pusti. Postoji trajno nasilje nad ženama, želimo da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde. Mi prepoznajemo legitimnost e, za demokraciju, to je jedini način da se izbjegnu nasilje i sukobi. To je velika odgovornost koja se očekuje od vladara Konga i to je nešto što Evropska unija mora tražiti. Ne smije biti kršenje ljudskih prava, to se ne može tolerirati niti od strane međunarodne zajednice, niti od strane suda u Hagu. Mi podržavamo misiju MONUSKA za konsolidaciju mirovnih napora na čitavom teritoriju Konga. I na kraju želim također iskazati svoju, svoj stid. E, kao građanka Europske unije stidim se zbog još jedne tragedije gdje je 29 migranata izgubilo život na putu prema Lampeduzi. To su novi životi koji se dodaju popisu od desetaka tisuća žena, muškaraca i djece čiji jedini zločin da traže bolji život unutar Europske unije. Riječ ima gospodin Mišel na dvije minute. Hvala gospodine, gospođo predsjedavajuća, visoka predstavnica. Želim vam čestitati prije svega na ovom vrlo jasnom i preciznom pregledu situacije u Kongu i vidi se i vaša predanost e, situaciji u Kongu. Situacija je zabrinjavajuća, čak je i na rubu eksplozije e, što ima naravno posljedice i za čitavu regiju. Kao prvo, bitno je da predsjednički izbori budu vjerodostojni da se održe u predviđenim rokovima. Predsjednik e, nacionalne izbornog povjerenstva, gospodin Malu Malu, bez odlaganja i međunarodna zajednica to mora zatražiti, treba izraditi vremenski tijek e, za te izbore. Čestitam predsjedniku Senata koji je hrabro preuzeo inicijativu da odbaci članak osmi koji bi za tri godine odgodio održavanje izbora. Drugo, neophodno je da čitav izborni postupak da se odvija u mirnom okruženju bez nasilja oporbe protiv civilnog društva, potencijalnih kandidata, novinara i tako dalje. Sloboda medija, sloboda istražavanja i sloboda mirnih prosvjeda su temeljna prava koje jamči Ustav i ne može se tolerirati niti arbitrarna uhićenja, niti zastrašivanja. A to je ono što se sada događa u Demokratskoj republici Kongu. Najava oružanih snaga da se pokrene vojna akcija protiv pobunjeničkih skupina ne ide u dobrom smjeru i tu, smo predugo podcjenjivali pitanje neriješenog genocida. To je jedan e, element koji dovodi ka, koji vodi u podjele i destabilizaciju regije, posebno u očima stanovnika Ruande. Moramo zaštititi civilno stanovništvo, posebno žene i djevojčice, koje su žrtve neprihvatljivih zločina i želim pozdraviti rad doktora Mukwegea, dobitnika nagrade Saharov. Ne možemo tolerirati nakon što smo odlučili da mu damo nagradu Saharov, da mu se prijeti, da bude žrtva represije i zastrašivanja bilo kakvog oblika. I upravo zato na kraju predlažem da e, podržimo ideju jednog e, observatorija zajedno sa Ujedinjenim narodima kako bi se provjerilo poštuju li se ljudska prava u Demokratskoj Republici Kongu. Oprostite, molim vas, ali svi se moraju pridržavati zadanog vremena. E, sada riječ ima kolegica Senra Rodriguez na jednu minutu. E, gracias, presidenta. Hvala lijepa. Htjela bih još jedanput naglasiti da svi sukobi koje analiziramo i o kojima raspravljamo u ovoj vječnici imaju vezu sa interesom transnacionalnih kompanija i zapadnih vlasti u eksploatiranju resursa tih zemalja. Želim također reći da kada je riječ o Demokratskoj republici Kongu, strateška važnost ove zemlje, s obzirom na njezinu veličinu i bogatstvo, je nešto što moramo imati na umu dakle zlato, nafta, srebro i tako dalje. Riječ je o iznimno bogatoj zemlji, bogatoj prirodnim resursima, zemlji koja je se stalno osiromašuje. Želimo li riješiti postojeće sukobe, moramo ozbiljno progovoriti o tome da multinacionalne kompanije moraju te resurse prepustiti ondašnjem, ondašnjem narodu. U slučaju sukoba žene i djevojčice uvijek su najveće žrtve, dakle moramo posebnu pozornost dati položaju žena i djevojčica. Kolegica Sargentini na minutu i po. Hvala. Samo, prije samo godinu dana Facebook je zatvoren i bili smo svjedoci represiji. E, aktivisti su bili izloženi opasnosti. Mislim da je bitno da se držimo svojeg stajališta i da se pobrinemo da Kabila ima samo dva mandata, kako je predviđeno. Moramo vidjeti kakva je situacija sa ljudskim pravima i sa aktivistima i moramo zaštititi njihova prava. Isto tako moramo riješiti zakonodavstvo kada je riječ o rudama i sukobom zahvaćenih područja. Dakle, nije dovoljna samo certifikacija. Ono što ovaj dom traži je, su obvezujući propisi za sve proizvode, a to će dovesti i do održivog rudarstva u područjima zahvaćenim sukobom. Jer kako možete iskorijeniti rat s nekog područja na način da se novac izuzme iz te računice. Dakle, moje pitanje kako ćemo se pobrinuti da ti propisi budu obvezujući i solidni. S obzirom da kasnimo, neću prihvatiti plave kartone, ispričavam se zbog toga. Kolega Karver sada ima riječ na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedavajuća. Demokratska republika Kongo je klasičan primjer toga da zapadni političari ne smiju koristiti afričke zemlje kao pijune na šahovskoj ploči. To je posljedica hladnog rata i korištenja ove zemlje od strane kralja Leopolda kao njegovog vlastitog posjeda. Sada bi snage pod afričkim vodstvom trebale izbjeći da se rješavaju pitanja iz prethodnih sukoba. Međutim, tu ostaje još jedno pitanje. Postoji 120 navoda kršenja ljudskih prava. E, general Bruno Mandivo bi trebao biti visoki časnik u vojnoj operaciji Konga protiv FDLR-a. Može li netko uistinu ostati na takvom položaju pod takvim optužbama? kada ulazimo u prvu fazu moguće nade u ovom problematičnom području. Kolegica Gabriel, hvala gospođo predsjedavajuća, visoka predstavnice. Usprkos činjenici što mi je izuzetno važna situacija u ovoj zemlji, nije mi drago što je ova zemlja na dnevnom redu. Odluka od 26. siječnja o izbornom zakonu nije dovoljna da se vrati klima povjerenja i tu postoje četiri ključna čimbenika. Prvi, objava e, vremenskih rokova za izbore uz detaljna proračunska sredstva kao što je zatražila misija za praćenje izbora iz prošlog e, lipnja. Sada smo, nalazimo u istoj situaciji, ne može se dopustiti da se svi da se nastavlja ova situacija mora se nastaviti dijalog među političkim stranama. Moramo to hrabriti, bilo da je to riječ u sklopu radne skupine ili pak e, u sklopu novih inicijativa kojim će se stvoriti forumi za raspravu među stranama kako bi se povratilo povjerenje i osigurao prijenos vlasti. Treće, e, uspostava okvirnog sporazuma iz Adisa Bebe. Vojne aktivnosti protiv FDLR-a mogu biti odlučujuće samo ako se ostvari napredak temeljem tog okvirnog sporazuma. Svi se moraju držati preuzetih obveza. Ova rasprava je još jedna prilika da se prisjetimo doktora Mukwegea. Vlasti u Kongu moraju poduprijeti e, rad njegove bolnice, ne ga spriječavati. I na kraju zaštita civila mora biti prioritetno pitanje ne samo za Monusko, nego i za oružane snage e, Demokratske republike Kongo. Euh, hvala gospođo predsjedavajuća i zahvaljujem gospođi Mogherini na izlaganju. Slažem se s onim što je rekao kolega Louis Michel vezano uz slobodu medija i slobodu eh, i ljudska prava, ali isto tako i uz vremenske rokove za izbore. Mogu samo podržati ideju observatorija koju je on iznio. Međutim, Europska unija mora biti dosjedna. Postoje drugi instrumenti za vođenje ove politike, dakle tu je i vanjska trgovina. Kao što znate, danas u e, parlamentu u odboru INTA razgovaramo upravo o tim rudama koje dolaze iz sukobom zahvaćenih područja. To je mjera koja mora biti obvezujuća. Prijedlog komisije je plah i zato tražimo da ovaj parlament preuzme odgovornost kao što je učinio gospodin Mukwege kada je došao ovdje primiti nagradu Saharov. On je zapravo rekao da mi trebamo poduzeti neke obvezujuće mjere. Zato pozivam parlament da preuzme odgovornost i ne samo da kaže da u trenutku kada se pojave problemi s ljudskim pravima da se moramo protiv toga boriti. Moramo se koristiti instrumentima koji su nam na raspolaganju kako bismo se borili protiv kršenja ljudskih prava. Hvala. Mr. Tundua, for one minute. Gospodin Tundua, e, puno hvala. Dakle, u studenom kada je Europski parlament dodijelio nagradu Saharov gospodinu Denisu Mukvegeu zato što je pomagao ženama i djeci koji su pretrpjeli seksualne napade kao metodu ratovanja. Doktor Mukvege nam je ovdje, nas je ovdje zamolio da ne dopustimo da sporazum iz Adisa Bebe propadne. Kada je riječ o mirovnom sporazumu, on je potpisan prije manje od dvije godine i sada e, se trebaju održati izboru. Nakon što sam čula dok doktora Mukwegea. E, ja, ja se zalažem da se ukine nekažnjivost. E, moramo e, pripaziti da 2017. godine budu prihvatljivi izbori. Gospodin Valenciano, minuta i pol. Hvala, gospođo predsjedateljice. I ja smatram da moramo žurno djelovati u Demokratskoj republici Kongo razgovarala sam s Denisom Ukvegeom i on me zamolio da tražim od ovog parlamenta da intervenira. Njemu je potrebna zaštita. Od 16. studenog njegova se situacija pogoršala. Prijete mu, zastrašuju ga, nazivaju ga telefonom, šalju mu e, tekst poruke e, situacija u bolnici je takva da je i bolnica i on osobno da su ugroženi E, kada je gospodin Mukwebe primio nagradu rekao je da treba ostati u našim srcima da trebamo i dalje misliti e, na te ljude dakle mi moramo nešto poduzeti e, da riješimo tu situaciju u Kongu ne možemo doktoru Mukwegeu samo dodijeliti nagradu Saharova zatim ga napustiti kad je ugrožen i on i njegovi pacijenti sve više silovanja djece mlađe od pet godina, a vlada e, Konga ništa nije poduzela. E, doktor Mukwege traži međunarodnu istragu e, da se riješi ta situacija. Potrebna je međunarodna istraga i potrebna je direktna opredjeljenost Europske unije da radi za mir i dostojanstvo u Kongu i da osiguramo osobnu sigurnost doktora a koji nas je ovdje to tražio. Hvala. Hvala. Gospodin Guerrero Salom. Puno hvala gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem visokoj predstavnici represija e, koju je prošli mjesec poduzela vlada u Kongu je uzrokovala smrt tridesetak građana. To je dramatična brojka, ali postoje tisuće poginulih, e, mnoge tisuće i milijuni ljudi su bilo protjerani ili stradali na drugi način, silovani. To je sve dio e, progona koji poduzimaju vođe te zemlje e, protiv e, svih koji rade za građanska i ljudska prava u toj državi. Zajedno s Afričkom unijom moramo sve strane okupiti oko mirovnog plana koji će dovesti do demokratskih, sigurnih i pravednih izbora. Trebamo imati e, pravednu politiku kada je riječ o mineralima koji se ne smiju koristiti za financiranje oružanih skupina u toj regiji. to je ono što Europski parlament mora tražiti od komisije i zato vam to danas govorimo e, gospođo visoka predstavnice. E, sada minutu ima e, gospodin e, Frunzulika. Hvala. Nedavni događaji u Demokratskoj republici Kongo su neprihvatljivi. Nasilje se mora svakako osuditi. Parlament je donio važnu odluku i donio izborni zakon. Moramo zahtijevati da se postavi datum za izbore 2016. godine. E, humanitarna situacija je sve gora i gora. E, e, stanovništvo je ugroženo, postoje, postoji nasilje, borba za minerale, zemlja polako pada u kaos. Zastrašivanje političkih protivnika, kršenja ljudskih prava, represija e, civilnog društva, sve se to mora odmah zaustaviti i očekujem da će Europska komisija poduzeti sve što je potrebno da se to zaustavi. Vrlo sam zabrinut za sigurnost našeg dobitnika Saharove nagrade e, doktora Denisa Mukwegea čija je bolnica e, meta napada nakon njegove njegovog dolaska ovdje. Hvala. Hvala lijepa. Sada prelazimo na postupak spontanog javljanja za riječ. Riječ ima kolega Marijas. Kirija i teleftes sti Predsjednice, nedavni događaj u Demokratskoj republici Kongo e, su vrlo zabrinjavajući za međunarodnu zajednicu jer uzrokuju destabilizaciju potrebno je pridržavati se ustava kada je riječ o e, izborima za predsjednika koji se moraju održati do određenog datuma nastojanja da se produlji mandat sadašnjeg predsjednika e, dovele do krvoprolića e, svi koji su u tome sudjelovali su već poginuli oružane skupine imaju jedan jedini cilj, a to je nadzor nad bogatim resursima te zemlje. Zato je potrebno vratiti demokraciju, zaštititi temeljna ljudska prava, a prirodni resursi Konga se moraju koristiti za dobrobit te zemlje. Na taj ćemo način zaštititi ženu i djece u tom području. Puno hvala gospodine Marijas. Ovaj put imamo upravo onoliko kolega koji su se javili za riječ koliko imamo i vremena. Zato ću riječ dati svima. Sada riječ ima kolega Jagovčić. Kongo je za Europu posebno važna afrička država. Ne u onom svjetlu u kojem sam prije slušao jednog kolegu koji je govorio da je to jedna obična da tako kažem eh, zemlja

Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih htjela nešto reći vezano uz eksploataciju ruda. Gospođo Mogherini, kao što znate, u ovim mobilnim uređajima postoji krv. Možda dio toga dolazi iz Konga i to je problem zato što to obogaćuje oružane skupine s jedne strane i isto tako generira novac za e, njihove aktivnosti. Mi imamo odgovornost u Europskoj uniji. Mi imamo dobrovoljne propise kada je riječ o e, izvoru tih mineralnih ruda. Kao prvo trebali bismo to proširiti i tu dodati naftu, urani i druge resurse. I osim toga ti propisi moraju biti obvezujući. Kako to da je Dodd-Frank zakon u SAD obvezujući, a kod nas je to na dobrovoljnoj osnovi. I nije dovoljno da se e, samo certifikacija da postoji kod uvoznika, nego u čitavom na lancu dobave. I bitno je da li postoje isto tako e, takve propise i za mobilne uređaje. Hvala. U Demokratskoj republici Kongo situacija je i dalje vrlo ozbiljna. Ako se sjetimo samo načina na koji je predsjednik pokušao odgoditi izbore, e, bivše kolonijalne sile su dovele te ljude na vlast i dopustila im da se nametnu većini. E, predsjednik e, Kabila je u napasti da svoju državu učini svojim privatnim vlasništvom kao što je učinio belgijski kralj u prošlosti moramo reći da je sada toga bilo dosta. E, moramo reći svojim državama da prestanu uvoziti e, mineralne rude koje su uprljane krvlju. E, inače, nagrade koje sasvim ispravno dajemo će biti samo nagrade našoj hipokriziji. Kao posljednji u nam javljeno za riječ. E, riječ ima kolega Bonono. <clears throat> Grazie, signor Presidente. Hvala. Rasprava o Kongu e, očito izaziva velike strasti u ovoj vječnici. Čini mi se kao da sam e, opet u Italiji u nekom staračkom domu e, gdje ljudi kartaju i raspravljaju o raznim pitanjima a sad je došla gospođa Mogherini ima puno toga što je želim reći obzirom na rezultate koje sam vidio u Ukrajini. Gospođa Merkel, gospodin Holland, gospodin Putin, svi su bili tamo, ali vi niste učinili apsolutno ništa za Europu. Vi dolazite u ovu prostoriju pospani, pospani ste, probudili ste svi, probudite se, probudite se svi. Mi svi spavamo, čvrsto spavamo. No, Hvala lijepa kolega Bonano. I više nemate riječ kolega. Kolega Bonano, prekoračili ste vrijeme koje vam je bilo na raspolaganju. E, posljednje riječi koje ste izrekli nisu bile prevedene. Time je završen postupak e, spontanog javljanja za riječ, a sada riječ ima gospođa povjerenica, gospođa e, Mogherini. Hvala. Iz popisa govornika danas poslje podne imat ćemo E, točku o Ukrajini. E, gospodin Vornano nije na tom popisu, ali jedno sat vremena se može javiti za riječ po pitanju Ukrajine. E, mnogi od vas e, ste spomenuli stvari koje sam i ja spomenula u svom uvodnom izlaganju i koje želim naglasiti. Zahvaljujem se što ste se i vi pridružili jer je to snažna poruka e, koja dolazi iz parlamenta i svih europskih institucija i nadam se da će ta poruka stići tamo gdje treba. Neki od vas su naglasili da sve ovo nije važno samo za tu državu veći za cijelu regiju kao i za globalnu sigurnost i stabilnost. Nikada neću prihvatiti da se treba usredotočiti samo na krize sukoba i kršenja ljudskih prava koja su blizu naših granica jer i ono što se događa u mjestima koja nam izgledaju daleko utječu na našu sigurnost i na globalnu stabilnost u našem je interesu, a nije samo naša odgovornost e, da se bavimo tim pitanjima e, podvukla bih nešto što su mnogi od vas spomenuli, a na to nas je posjetio dr. Mukvege, a riječ je o ulozi žena žrtve su uvijek žene, djevojčice, sve mlađe i mlađe djevojčice i djeca. Dopustite da spomenem i da postoji određeni cilj. E, nisu slučajno uvijek žene prve žrtve u sukobima. Jamčim vam da ne da samo već radimo na tom aspektu problema na konkretan način time što podržavamo žrtve e, i medicinski i pravno, ali radimo i na reformi pravosuđa jer moramo se baviti i tim aspektom napada na žene, no mi ćemo sve više raditi na tome da pomognemo prvim žrtvama nasilja i sukoba to su svugdje u svijetu najprije žene i djeca želim ponovo naglasiti da trebamo biti dosljedni zahvaljujem onima koji su to spomenuli kada ste vi u ovoj prostoriji prije samo nekoliko mjeseci dodijelili nagradu Saharov to je značilo da ne podržavamo samo osobu već i dijelo te osobe. Moramo jamčiti zaštitu i osobi i njegovom dijelu i kolektivnom dijelu koji je znak nade za tu državu i regiju. Kad je riječ o prijedlogu Louis Michela, rekla bih da suosjećam i imam puno razumijevanja za taj prijedlog kada dođem u Brisel ja ću to proučiti sa e, našim visokom predsjednikom za ljudska prava da vidimo kako bismo to mogli podržati. U potpunosti podržavam vašu želju da prekinete veze između sukoba i eksploatacije prirodnih resursa. Znam da se e, e, sada razmatra nacrt rezolucije i ja sam za to opredjeljena ja vam to obećajem najamčim jamčim da će to biti dovoljno ali ja vam obećajem da ću to na tome raditi i na kraju ću završiti na talijanskom jeziku jer gospodina Kinke je imala pravo kad je rekla da se jučer i ne samo jučer smrt vratila na Mediteran. Činjenica da ste to danas spomenuli me potaknula e, da vam kažem da sam obavijestila kolegi povjerenika o svojoj namjeri da okupim jedno izvanredno tijelo da vidim e, kako možemo preispitati svoju politiku i vidjeti koji instrumenti nam stoje na raspolaganju i interne i vanjske politike kada je riječ o državi e, podrijetlu e, i državama tranzita i ja ću to staviti na dnevni red što je prije moguće. Mislim da Europska unija mora imati volju i političke alate da nešto učini da zaustavi takve tragedije.